Good afternoon. afternoon. Uh, Dobar dan. I dobrodošli. Na novi sastanak. To je jedan od najvažnijih sastanaka našeg odbora za proračune. Prva točka jest usvajanje dnevnog reda. Nema nikakvih pregovora, stoga možemo utvrditi da je dnevni red usvojen. Druga točka. Priopćenja predsjedatelja. Odluka koordinatoru. Odluka koordinatora od 24. rujna 2019. To možete pronaći u dosijeu sastanka. Ako nema prigovora, e, odluke koordinatora se smatraju usvojenima. Treća točka. Rasprava o Brexitu. Prošlog tjedna komisija je odboru predstavila prijedlog uredbe vijeća u odnosu na proračun za 2020. Taj prijedlog dopustio bi Ujedinjenoj kraljevini i britanskim korisnicima da je dalje nastave sudjelovati u e, programima suradnje, ali pod uvjetom da Ujedinjena kraljevina nastavi doprinositi financijski proračun Europske unije i da prihvati sve relevantne revizije i kontrole. U interesu je svih da Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju na uređen način. A ove mjere o kojima se raspravlja omogućile bi, omogućile bi dobru situaciju, čak i u slučaju neurednog izlaska i stoga podržavam ove mjere i predlažem da parlament da svoj pristanak. Sada dajem riječ koordinatorima klubova ako se oni žele javiti za riječ. Ako ne, Drugi zastupnici se također mogu sada javiti za riječ. Ako se nitko ne želi javiti za riječ, možemo zaključiti. Rok za podnošenje amandmana jest 16 sati 2. listopada, a to je sutra. Dakle, moguće je samo dati amandman kojim se predlaže da se ne da pristanak. Glasanje će se održati kada dobijemo nacrt uredbe vijeća. To bi se trebalo uskoro dogoditi i trebalo bi glasovati, glasovanje bi se trebalo održati 14. listopada. Slijedi vrijeme za glasovanje. Prvo možemo testirati sustav. Dakle, molim vas da stisnete tipku na uređaju kako bismo provjerili da se radi. Otvaram glasovanje. Trideset četiri glasa, hvala. Zatvaram glasovanje. Znači četvrta točka na dnevnom redu je glasačka lista. Imamo nacrt izmjena proračuna broj četiri Dajem riječ izvjetitelju Johnu Howardu. Hvala. Samo sam htio objasniti povlačenje amandmana 725. To je kako bi se osigurala dosljednost u prijedlogu i to u odnosu na potrebe institucija u svjetlu povlačenja Ujedinjene kraljevine 31. listopada postoje razlike u odnosu na prvotni proračun jer su se tadašnji podaci temeljili na datum od 29. listopada. Dobro, nastavit ćemo znači, glasovanje dizanjem ruku. Idemo znači skupno glasovanje. Od 1, 2, 16, znači amandmani. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Idemo na amandman znači nacrtu e, rezolucije. Opet skupno glasovanje. Da. Zato sam htio ići amandman po amandman i zato sam bio malo iznenađen. U redu. Znači, amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 3, znači usmeni amandman izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvojena. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 5. pet za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Amandman 6 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Amandman 7 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Imamo znači poimenično glasovanje o znači cjelovitom izvješću kao izmijenjenom. Za. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Trideset za, pet suzdržanih, usvojeno. Čestitam gospodinu Howardu na ovom nacrtu izmjena proračuna broj 4. Idemo na petu točku. Dakle, mobilizacija instrumenta fleksibilnosti. Glasujemo za amandman 2 za. Protiv. Suzdržani. Usvojena. Amandman 3. A da, ispričavamo se. Četiri za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 8 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 9 za. Protiv. Suzdržani. usvojena. Imamo uvodnu izjavu D. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani. usvojena. Imamo znači konačno glasovanje, poimenično glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 30 za, 4 protiv, 3 su suzdržana, usvojena. Točka broj 6 na dnevnom redu. Dakle, dio treći možemo preskočiti odmah e, ovu točku i možemo ići na sedmu. Znači nema zahtjeva za prijenos. Sada dajem riječ gospodinu Fernandezu. Izvolite. Hvala predsjedniče. E, govorit ću portugalski. Dakle, e, riječ je ovdje o dijelovima u proračunu koji se odnose na točke 20 i 22 za obnovu zgrada 3 milijuna 400 e, tisuća eura i također troškovi održavanja zgrada u Briselu. Dakle, to su troškovi koji se moraju e, kompenzirati kroz storno viškova odobrenih e, sredstava iz drugih stavki proračuna i zato predlažem da glasujemo za. Zahvaljujem. Želi li netko od izvjestitelja u sjeni možda nešto reći? Ako ne, onda ćemo krenuti s glasovanjem. Dakle, elektroničko glasovanje. Glasovanje otvoreno. Everybody Jesu li svi glasovali? Završavamo glasovanje. Zatvaramo. 32 za, 6 protiv, usvojeno. Building policy Idemo dalje, politika upravljanja nekretninama, točka 8. Nemamo znači nikakvih drugih zahtjeva. I onda idemo na devetu točku. Ovo je glavno jelo za danas. Htio bih naglasiti važnost ovog sastanka jer se sastoji od glasanja e, u ovom dijelu sastanka. Imamo 1365 amandmana za proračun za 2020 od e, odbora i članova. Gospođa Holmajer je izvjestna i, i gospođa Gvardija Zabal su e, intenzivno radile u tijeku proteklih mjeseci i sati. E, usvojeno je nekoliko rezolucija i radnih dokumenata. E, analizirale su i amandmane i kompromise. Sada ću dati e, riječ izvjestiteljicama kako bi one nam predstavile svoj pristup i kompromise. Gospođa Holmajer ima riječ gospodine predsjedniče. Neću sada pokušati da vam e, govorim o 1365 amandmana i njihovu sadržaju. Ja ću mm, iskoristiti tu priliku da zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni, savjetnicima koji su nam zaista pomogli i stajali su uz nas. Sada imamo dobar kompromis, čini mi se. E, naravno da to vijeće neće pozdraviti s oduševljenjem, oni žele ići u suprotnom smjeru, ali ćemo zajedno nastojati riješiti to. Imamo klimu, inovacije, tehnologije, e, razvojna pomoć, tu imamo promjena u klimatskom području, kao drugo na području e, mladeži, kao treće, kao treće E, razvojna pomoć, instrumenti za susjedstvo. Tu tražimo pojačanja budžeta. Ono što je e, zaključilo vijeće s obzirom na izbjeglice, to nećemo odobriti jer trebamo e, sredstva da te izbjeglice smjestimo i to na dostojanstven i ljudski način. Evo još jedan put zahvaljujem. Puno hvala. Ja bih htjela zahvaliti svima koji su radili na ovom e, fajlu, znači svim zjeteljima u sjeni. Bilo je nekako prilično lako doći do sporazuma jer želimo pokrenuti taj proračun i želimo zadovoljiti sve prioritete i pokrenuti politike koje smo u ovom odboru izkomunicirali i ispregovarali. E, mi želimo da se sve to napokon dovrši jer smatramo da je to nešto što služi i parlamentu i komisiji i također i vijeću plus svim drugim agencijama i drugim institucijama. E, nikad nećemo moći dobro provesti proračun ako nećemo imati e, institucije koje će imati dovoljno i infrastrukture i također osoblja. I zato je jako bitno da izglasamo ovaj proračun. Evo samo jedno malo pojašnjenje. E, u drugim dijelovima kada govorimo o e, strategiji, o sporazumu do kojeg smo došli, a to je da e, preokrenemo rezove koje je predložilo vijeće, ovaj E, parlament koji je poštivao sporazum, e, on je taj koji je, evo, koji je zapravo odlučio da nećim dodatne zahtjeve da će vijeće na kraju potvrditi ovaj proračun. Dakle, također moramo i potvrditi taj gentleman's agreement zato što evo, mi ćemo s naše strane ostati gentlemani. A sada molim vas da pređemo na glasovanje bez duljenja. Hvala lijepa. Evo počinjemo sa glasanjem da bude i svima jasno. To je novo i za mene i za neke druge. Imamo naslov 1a e, e, i b, 2, 3, 4, 5 i specijalne instrumentne e, plaćanja odjel 1 i drugi, drugi dijelovi. Tako ćemo ići. Naslov 1a. Dakle, glasujemo o kompromanznom e, naslovu 1E A, što je za, e, protiv, suzdržani, usvojena. Idemo na znači pričuvu. E, amandman Ekon 6138 za, protiv, suzdržani, usvojena. Znači, amandman je Ekon 6139 sljedeći, znači za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda idemo na stvaranje znači, proračunskih linija. E, amandman GUE 8243 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Onda GUE 8245 za, protiv, suzdržani, odbijeno. GUE 8159 za, protiv, suzdržani, odbijeno. GUE 8133 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo na napomene. GUE 8108 za, protiv, suzdržani, odbijeno Odbijeno. Empel 5664 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. NV 5442 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Znači, Renew Europe 7439 za. Protiv suzdržani, usvojeno. Renew 7437 za, protiv, suzdržani. Mislim da moramo provjeriti poimenično glasovanje. Glasovanje otvoreno. Znači Renew amandman 7437. Glasovanje je zatvoreno. 19 za, 18 protiv, 1 su suzdržani. To znači usvojeno. To je stvarno bilo blizu. Idemo sad na Renew 7438. Za. Protiv. Ista stvar, otvaramo glasovanje. Jesu li svi glasovali? U redu, zatvaram glasovanje. Ovo je odbijeno. Dobro, sljedeći EPP 7035. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. GUE 8124, isto što i budget 4463. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. EPP 7033. Za. Protiv. Suzdržani. usvojena. Zeleni 7 684 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Onda renew 7440 za, protiv, suzdržani, odbijeno. usvojeno, ispričavam se, ispričava se predsjedatelj. We go now to, uh, my apologize. Isprike. Sada prelazimo na naslov 1b. Glasujemo o kompromisu. Naslov 1b za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Ok, stvaranje proračunskih linija. Amandman GUE 8160. Za. Protiv. Suzdržani? Odbijeno. Onda imamo na remarks. Idemo na amandman GUE 8105. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Imamo amandman BAđ 4386, što je isto kao Renew 7433 i SID 7233. Za? Protiv? Suzdržani? usvojeno. Dobro, time e, zaključujemo naslov 1b. Idemo, idemo na naslov 2. Glasujemo prvo za kompromis naslov 2 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Idemo na proračunske linije. Amandman GUE 8247 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Onda guje 8248 za, protiv, suzdržani, odbijeno. I bađ 4277 za, protiv, odbijeno. Idemo na napomene GUE 8241 za, protiv, suzdržani, odbijeno. GUE 8088 za, protiv, suzdržani, odbijeno. ENVI 5464 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Bađ 4486 za, za, protiv, suzdržani, Odbijeno. Bađ 4412 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Renew 7443 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Renew 7441 za, protiv, suzdržani, Usvojena. Renew 7442 za protiv suzdržani usvojeno. Dobro, time zaključujemo naslov 2. Idemo na naslov 3. Kompromis e, naslov 3 za protiv suzdržani usvojeno. Idemo na proračunske linije. GUE je 8081 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Libe 5892 isto kao i SID 7394 za, protiv, mislim da moramo elektroničkim putem provjeriti. Proglašavam glasovanje otvorenim. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Zeleni 7685 za. Mm, to je više manje ista situacija. Znači 7685.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 Glasovanje zatvoreno. Zatvaram glasovanje. Prihvaćeno. Sad idemo na GUE. 8, Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Onda imamo FAM 6208 isto kao zeleni 7680 i libe 5839 za protiv moramo također elektronički glasovati otvaram glasovanje Jesu li svi glasovani? Glasovali? Zatvaram. Odbijeno. Libe 5842, što je isto što je FAM 6218 i zeleni 7681 za, protiv. Pogledat ćemo elektronski, glasovanje otvoreno. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Idemo FAM 6219 što je isto što je zeleni 7682. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo glasovati elektroničnim putem. Otvaram glasovanje. Dobro, zatvaram. Odbijeno. Idemo znači podjela, na, proračunskih linija. Libe 5890. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. SID 7393. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Libe 5891. Za. Protiv suzdržani, odbijena. SID 7392 za, protiv, suzdržani, odbijena. Znači time zaključujemo naslov 3. Nakon 3 obično idemo na 4, tako je to i danas ovdje. Da, sve primjedbe uz proračun se ne razmatraju. Pokušavate me destabilizirati. Dobro, idemo na naslov 4. Kompromis, naslov 4 za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Odobrena sredstva. Znači idemo na GUE 8239. Za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Ne, to se povlači. Znači idemo na zelene. 7661. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. AFET 5388. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. SID 7248, isto što i bađ 4347, za, protiv, suzdržani, odbijeno. EPP 7123 uz usmeni amandman izvjestitelja koji vam je već dostavljen. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo na proračunske linije. FM 6211 i zeleni 7683 što je isto za, protiv, suzdržani, odbijeno. Primjedbe Ekon 6120 za, protiv, Glasovat ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Odbijena. Dobro, AFET 5382 e, za. Za. AFET 5382. Dobro, za protiv, suzdržani, usvojeno. AFED 5320 za, protiv, suzdržani, usvojeno. DV 5731 za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. AFET 5322. Ne, samo AFET. Znači AFET 5322 za protiv suzdržani usvojena. DV 5721 za protiv Suzdržani? Usvojena. Afet 5323 za protiv suzdržani usvojena. Afet 5324 za protiv suzdržani usvojena. Afet 5388 za, protiv, suzdržani, odbijeno. AFET 5390 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Renew 7427 za, protiv, suzdržani, usvojena Evo, to je kraj glasovanja o četvrtom naslovu. Sada idemo, znači, Znači naslov 5, znači kompromis za naslov 5 i dodatne izdatke za, protiv, Suzdržani? Usvojeno. Idemo na nove proračunske linije. Znači u naslovu 5, bađ 4277 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Onda imamo, imamo sad napomene. Uh, Renew 7432 kao i Bađi 4384 za. Protiv? Suzdržani? Otvaramo elektroničko glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvojeno. AFET 5319 za protiv, suzdržani, usvojeno. Idemo na specijalne posebne instrumente. GUE 8190 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dobro. Sad idemo na pilot projekte. Glasovat ćemo za paket za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda brisanje linija. Prvo imamo GUE. Ko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Onda imamo GUE koje brisanje linija. Dobro. Jesmo li svi sad na istoj valnoj duljini? Dobro, znači GUE, GUE 8067 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Onda imamo plaćanja, znači kompromisi za plaćanja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Znači gotovi smo sa dijelom 3. Idemo na e, dio 1, znači Europski parlament. Dakle, prvo glasujemo o kompromisu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Onda imamo uh, odvojeno glasovanje. Imko 6359. Za? Ne, to ćemo zajedno. Dobro, Imko 6359 i Imko 6360. Za? protiv, suzdržani, odbijeno. Onda idemo na badge. Želite provjeriti? Dobro, provjeravamo, ponavljam, imko 6359 i 6360. Glasovanje je otvoreno. Znači imko 6359 i imko 6360. Još je otvoreno glasovanje, možete glasovati. Jeste li svi? Dobro, zatvaram. Odbijeno. Dobro, idemo na bač 4331. Uz usmeni amandman izvjestitelja za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda imamo IMKO 6359 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Dobro, zahvaljujem. Idemo na znači druge dijelovi. Prvo je Europsko vijeće. Imat ćemo skupno glasovanje za amandmane koji su ovdje navedeni. Tko je za? protiv, suzdržani, odbijeno. Idemo na e, sud Europske unije, znači kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda imamo revizorski sud, e, glasujemo za kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Onda Europski gospodarski socijalni odbor. Kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Odbor regija. Glasujemo za kompromis. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. Europski pučki pravobranitelj. Opet kompromis za, protiv, suzdržani, usvojeno. Europski nadzornik za zaštitu podataka. Glasujemo kompromisu za, protiv, suzdržani, usvojeno. Europska služba za vanjsko djelovanje. Kompromis za, protiv, suzdržani, usvojena. Onda imamo odvojeno glasovanje. AFET 5392 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Evo, time smo zaključili glasovanje o drugim dijelovima i također mogu čestitati izvjestiteljima. Wait for your call. Čestitam gospođi Holmajer i gospođi Guardia Zabal. Nu, uh, um, Oprostite prije na što se raziđete. E, htio bih dati sada riječ gospodinu Urelu, predstavniku komisije. E, imate li komentara? Molim vas trenutak pažnje. Hvala što ste mi dali riječ, predsjedniče. Ja neću dati nikakove detaljne komentare danas. Nakon ovog uspješnog glasanja Mislim da i komisija treba čestitati e, objema izvjestiteljicama. E, glasanje je bilo vrlo uspješno. Nikad nisam vidio tako brzo glasanje u o stajalištu parlamenta. Bilo je to zaista lijepo vidjeti. Imam samo e, preliminarne reakcije. Kao što znate, svake godine Komisija će poslati detaljne e, izvještaje e, letter of executability i parlamentu i vijeću. I e, to će biti krajem listopada nakon glasanja u, na plenarki. Drago mi je što ste podržali amandmane u kompromisima što podržava sredstva za plaćanja i obveze, što je vrlo važno. Drago mi je također što je izvjestiteljica uzela u obzir preliminarne ocjene o pilot projektima komisije. To su projekti koji su ocjenjeni e, u, kao kategorija A i B pa su zadržani. I to će također E, učiniti naknadnu provedbu lakšom. I na kraju e, reći ću nešto što je očito. Ovo je vrlo ambiciozan paket koji je upravo usvojen. E, parlament i komisija su smatrali da vijeće ne smije provesti ove rezove pa e, se veselim vrlo e, zanimljivom pomirenju. E, mislim da moramo imati vijeće kao poštenog posrednika kako bismo dobili dobar proračun. Hvala lijepa. Da li izvjestiteljica ili jedna od njih ili obje žele komentirati? I prvom bih se redu zahvalila na vrlo dobroj suradnji Komisija nam je mnogo pomogla kod nekih pitanja, recimo kapacitet povlačenja sredstava. To je bilo vrlo pozitivno. E, ako to nije slučaj, imamo neugodnu situaciju. Nadam se da e, je komisija na našoj strani jer se radi na kraju o vašem novcu koje treba izdati. I čekamo High Noon točno u podne 15. sljedećeg mjeseca. Evo, slažem se. Prije no što zaključim ovaj sastanak, želim vas podsjetiti na sljedeća događanja. E, glasanje o rezoluciji koja prati e, amandmane će biti 14. listopada. E, proračunski trialozi su 16. listopada i 7. studeno. Rasprava i usvajanje na plenarki stajališta parlamenta 23. listopada u Strasburu, a prvo mirenje će biti 4. studenog popodne u parlamentu. E, trialozi e, Trialozi su 7. E, studenog i 14. Prvi sastanak mirenja je 4. studenog popodne. Sljedeći sastanci su vezani za saslušanja. Imaćemo gospodina Hana i to u četvrtak. Sutra gospođu Ferrera, a četvrtak e, Gentilonija, a sljedećeg utrka gospodina Dombrovskog. Hvala vam lijepa. Doviđenja.